Hello everyone. Um, let me welcome, uh, Dobar dan svima. Pozdravljam potpredsjednika komisije, eh, povjerenika Katajnena na sastanak odbora ENVI. Hvala vam što ste stalno spremni odazvati se na molbe da održimo razmjenu gledišta. Imamo čitav niz tema na kojima radimo i u vezi s kojima čekamo od komisije zakonodavne prijedloge. Dakle, sve ono što ćete spomenuti danas je već visoko na našem popisu prioriteta. Ne znam, evo upravo dolazim sa drugog sastanka, ali malo sam i prehlađena. dakle, ne znam kao što sam rekla, hoćete li se osvrnuti na neke druge teme, na dodatni certifikat zaštite, što je važno za inovativne lijekove. Znam da kada je riječ o tome imamo i naglasak na kružnu ekonomiju i na kemijske tvari i tako dalje. No, bez daljnjeg odlaganja dajem vam riječ za vaše uvodno izlaganje, a onda ćemo prijeći na raspravu. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala još jednom na pozivu. Uvijek mi je zadovoljstvo održati s vama razmjenu gledišta da ću se usredotočiti na kružnu ekonomiju i s time povezana pitanja, no kao i uvijek spreman sam odgovoriti na e, vaša pitanja, naročito na pitanje o produljenju certifikata za zaštitu. E, siguran sam da ću moći odgovoriti na sva vaše pitanja. Kao što znate, dobro napredujemo sa provedbom akcijskog plana za e, kružnu ekonomiju. 80% aktivnosti je već usvojeno ili provedeno. A prethodni paket koji je usvojen u siječnju će ojačati pozitivna kretanja u europskom gospodarstvu i omogućiti i stvaranje kružne ekonomije. Imamo e, dva elementa, europska strategija za e, plastiku, a drugi element je E, jesu pokazatelji i zatim još jedan treći dio provedba zakonodavstva i četvrto izvješće o ključnim sirovinama. Započet ću sa strategijom za plastiku. Ta strategija e, se zalaže za pametnu industriju proizvodnje plastike koja ima i reciklirane materijale uključene u proizvodnju i time stvara dodanu vrijednost u Europi. Cilj te strategije je provesti mjere u četiri pravca. Prvo, poboljšati kvalitetu recikliranja plastike do 2030. godine. Sva plastična ambalaža treba biti ponovno upotrebljiva ili se mora moći reciklirati i to ćemo učiniti i poboljšavanjem e, dizajna i sadržaja u plastičnoj ambalazi i također povećanjem potražnje za recikliranom plastikom. Također e, pokrećemo europsku kampanju za jačanje uporabe reciklirane plastike i ta se kampanja obraća i vlastima i industriji. Drugim riječima, mogu malo pojednostavniti, želimo stvoriti jedinstveno tržište za recikliranje plastike. Drugo, plastični otpad što uključuje i e, mikroplastiku, e, razgradivu plastiku i jednokratnu plastiku. Dakle, time nastojimo riješiti pitanje plastičnog otpada u oceanima i na kopnu i e, ograničiti upotrebu mikroplastike u proizvodima kao i plastike koja se razgrađuje na zraku na kisiku. Treće, poticanje ulaganja u vrijednosni lanac. E, treba nam više istraživanja i razvoja kako bismo stekli nova saznanja i to promakli i stvaranje inovativnog rješenja. 2018. godine e, promicat, ćemo kao komisija takva istraživanja a do 2020. godine u sklopu programa Obzor 2020 2020. ćemo uložiti dodatnih 100 milijuna eura u inovacije u vezi s plastikom. Komisija je u suradnji sa Europskom investicijskom bankom osnovala platformu za potporu okružnoj ekonomiji, a ciljeve te platforme su poboljšati isplativost projekata, upravljati inovacijama i ulaganjima. I četvrti pravac je poziv na globalno djelovanje za smanjenje onečišćenja plastikom. Trebamo djelovati ne samo u Europi, nego i na globalnoj razini. Želimo ostvariti opipljivu suradnju sa drugim zemljama koje će se baviti izazovima u vezi sa plastičnim otpadom i podržati multilateralne inicijative u vezi sa plastikom. Strategija je plod snažne suradnje između europskih institucija, ali i država članica, potrošača industrije i civilnog društva. Evo nekoliko riječi o prihvatnim lukama. Dakle, komisija je osvojila novi plan za prihvatne kapacitete luka, a cilj plana je značajno poboljšati morski okoliš. Dakle, želimo se osigurati da će brodovi donositi otpad u odgovarajuće prihvatne kapacitete u lukama umjesto da ih odbacuju u more. U sklopu tog e, paketa imamo također e, i okvir za praćenje sa deset ključnih e, pokazatelja kojima će se mjeriti napredak na europskoj nacionalnoj razini ka kružnoj ekonomiji. Praćenje ključnih trendova i obrazaca je ključno u cilju razumijevanja toga je li poduzeto dovoljno mjera i donositelji odluka mogu, zahvaljujući tome prepoznati ona područja gdje treba poduzeti daljna djelovanja. Da, je okvir nije bitan samo za donositelje odluka, nego se njime mogu koristiti svi, odnosno potrošači i e, poslovni svijet. U skladu sa načelom subsidijarnosti potrebne su naravno i aktivnosti na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se pomoglo pri prijelazu na kružnu ekonomiju. Zatim se želim pozabaviti sučeljem između kemijskih proizvoda i otpada. Dakle, trebamo e, razjasniti uredbu u vezi sa sekundarnim sirovinama i to je u srži kružne ekonomije, dakle u e, svojoj komunikaciji o kemijskim proizvodima i s njima povezanim otpadom e, se bavimo četiri preprekama koje sprečavaju preuzimanje sekundarnih sirovina u industriji. Prvo, nedovoljno informiranje koje je sada zabrinutost u vezi sa otpadnim proizvodima i zatim rješavanje zabrinutosti u vezi sa e, recikliranim materijalima. Treće, poteškoće u primjeni inovacijskih kriterija i četvrto, nedovoljna e, usklađenost u metodologiji za klasificiranje otpada i tvari. Dakle, želimo otvoriti raspravu sa zemljama članicama i sa Europskim parlamentom kako bismo vidjeli jesu li predložene mogućnosti prave. Ove mjere će se provesti do kraja 2019. godine i bit će podkrijepljenje šestim dokazima. Nakon te analize komisija će eventualno predložiti i daljne zakonodavne mjere. Još jedna aktivnost koja je sastavni dio ovog prijelaza na kružnu ekonomiju je nedavno usvojeni prijedlog za reviziju direktive o pitkoj vodi. Komunalna poduzeća i potrošači će time moći spriječiti gubitke vode i omogućiti će bolje korištenje dostupnih e, izvora. Trebamo također e, povećati transparentnost u prijedlogu, naročito prema potrošačima i to će, nadamo se, dovesti do smanjenog korištenja buteljirane vode. E, prema našim podacima, u europskim domaćinstvima veća potrošnja pitke vode može uštedjeti 600 milijuna eura godišnje jer se time također smanjuje i plastični otpad od boca za vodu. Evo, dame i gospodo, evo, to su naši prijedlozi koje smo iznijeli, a na kraju ću dati kratak pregled, onoga što namjeravamo još učiniti ove godine. Komisija nastoji osigurati kružnu ekonomiju u Europi i e, smanjenje ugljičnih emisija i to će se nastaviti nakon 2018. godine. I ove godine ćemo pokrenuti okvir za mm, proizvode kako bismo potakli i javnost i potrošače na odluke koje će pogodovati kružnoj ekonomiji i želimo također smanjiti e, otpad u moru i u okolišu. I e, u nastavku te strategije komisija će razmotriti i zamjenske mjere za e, jednokratnu plastiku i za slične ribolovne alate. Dakle, mi nastojimo pretvoriti riječi u dijela. Imamo svoju unutarnju strategiju za smanjenje plastičnog otpada kako bismo smanjili upravo upotrebu ovih plastičnih boca i ako e, tamo posjetite komisiju već ćete vidjeti opipljive rezultate, a e, izazivam Europski parlament na malo prijateljsko natjecanje, odnosno da vidimo koja od institucija će se pokazati okrenutijom kružnoj ekonomiji, naročito kada je riječ o smanjivanju. Sada ćemo čuti prve govornike, dakle imamo prvo predstavnike klubova, onda ćemo čuti odgovore povjerenika i onda ćemo prijeći na drugi krug pitanja. Hvala potpredsjedniče. Ono što ste posljednje rekli, to trebamo e, zaista usvojiti. Konkurencija između parlamenta i komisije u provedbi e, e, cirkularne ekonomije. E, kružna ekonomija o tome. Ciljevi i planovi su nam vrlo simpatični, samo vas molimo da se to onda i konkretizira. Trebamo konkretne prije i zdravlje i zato ste vi nadležni kao potpredsjednik i tu možemo razmjenjivati mišljenje. Mislim da smo napredovali Evropski pak Andriju Kajtis e, me i dalje malo isfrustrirao danas ujutro. Rekao je da ćemo e, koncem godine analizirati, e, moramo početi sa ocjenom učinka i onda dobiti konkretne prijedloge. Hvala. Zahvaljujem također i gospodina potpredsjednika i zahvaljujem mu na ovoj prilici da razmijenimo gledišta o kružnoj ekonomiji. Postoji nešto neodrecivo kada je riječ o svim inicijativama za provedbu kružne ekonomije, a to je usklađivanje tih planova unutar jednog sveobuhvatnog ekvira, a to bi trebala biti sveobuhvatna strategija. Dakle, kada možemo očekivati tu strategiju, koji će biti njezini prioriteti i kako će se komisija osigurati da ove mjere dopune strategiju umjesto da se time ostvare dalje nedosljednosti. Naravno, za ostvarenje gospodarskih načela treba nam i društveno djelovanje kako bismo ostvarili dalje nedosljednosti. Naravno, za ostvarenje gospodarskih načela treba nam i društveno djelovanje kako bismo mogli koristiti kao glavna, glavni izvor sirovina za Uniju. To me dovodi do moje omiljene teme endokrinih disruptora. Dakle, pozdravljam što je novu strategiju za kružnu ekonomiju, tako da bih htio pitati kako napreduje rad na toj strategiji, koji će biti njezini prioriteti i hvala. Gospodine Povjereniče. Ovo je doista sjajan izazov s kojim se svakako moramo suočiti. Evo, Vidimo da imamo novog predsjednika parlamenta i voda koju ovdje pijemo je dolazila iz Italije, a sada je evo iz Njemačke. Nema veze. Ali ako pogledamo ova brda plastike koja nastaju, trebamo se sami busati u prsa jer snosimo krivnju za to i trebamo dakle prihvatiti taj izazov. Akcijski plan za kružnu ekonomiju pokrenut je prije dvije godine i kao što ste rekli, na pravom smo putu. Dakle, nešto se miče. Paket koji je komisija predstavila prošlog mjeseca, koji sam... Naš je cilj ostvariti kružnu ekonomiju, iako smo još daleko od cilja. Ako bismo prešli na kružnu ekonomiju, treba nam svakako eko Koji su prijedlozi komisije po tom pitanju? Drugo, javna nabava, što je od izuzetnog značaja, jer ona može biti poluga za promicanje kružne ekonomije, dakle za promicanje kružne ekonomije među potrošačima. U zemljama članicama se u tom smislu provode neki projekti, a komisija se može poslužiti tom polugom i primijeniti je na europskoj razini. Je li ona spremna to učiniti? I treće, akcijski plan e, sadrži i važne mjere po pitanju biomase. U preinaci direktive o obnovljivim izvorima energije vidimo da se usklađenje između, da je usklađenje između energije i politike materijala još uvijek nedostatna. Dakle, kako ćete e, uskladiti takvu politiku po pitanju energetike i po pitanju materijala? Zatim u paketu postoji i okvir za praćenje, odnosno monitoring. Hoće li se moći na taj način e, pratiti učinak mjera, odnosno Drugim riječima, hoćemo li moći izmjeriti u kojoj mjeri ekonomija doista kružna? Je li to zatvoreni krug? Slažem se s komisijom. Zabrana uvoza plastika iz Kine je velika prilika za Europsku uniju i za inovacije i investicije. I naravno pozdravljam činjenicu da se za to traže i financijska sredstva u obzoru 2020. ali E, zanima me na koji način ćete se pobrinuti da se ta sredstva koriste na prikladan način i da se koriste također i pri vrhu hijerarhije otpada. I zatim, koje projekte ima komisija kako bi dala prednost kružnoj ekonomiji u razdoblju nakon 2020. godine? Odnosno, koje će komisija korake poduzeti kako bi oblikovala već program za 2000, nakon 2020. godine? Hvala zasada više govorimo o tome koja institucija više kruži oko izazova, a da je mikroplastika. Kako bismo riješili ove izazove, e, trebamo nešto što je jako vidimo da države članice za sada planiraju da Eh, zabrane plastiku na s jednog aspekta, ali s druge strane tržište postaje fragmentiranije i neće nam pomoći eh, dugoročno. Hvala lijepa. Hvala što ste se držali određenog vremena. Gospodin Eichhout ima riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. E, govorit ću samo dvije minute. Hvala gospodine Katajnen. Imamo ovu e, godišnju razmjenu. Prošli put ste bili malo frustrirani jer smo vas puno kritizirali. E, rekli ste da, da, mi smo uvijek u krivu. danas smo zadovoljni jer imamo prijedloge, naročito što se tiče plastike, što pokazuje da krećemo naprijed ali još uvijek e, gledamo plan koji nam je dala komisija e, kako možemo to šire sagledati. Jedna od tema koja nam još uvijek nije e, jasna je ekodizajn. Što su planovi ove komisije koji će osigurati da se ekodizajn proširi? Znamo kako efikasno može, može biti, efikasan može biti taj instrument strukture, materijali koje koristimo. Ne znamo točno što će napraviti ova komisija prije dolaska nove komisije. Imamo eh, i taj plan i pitanje i biomase. Eh, za trialoge nam predstoja ta tema eh, o direktivi o obnovivim izvorima energije Moramo imati kaskadnu uporabu e, biomase. Htio bih čuti od komisije što možemo tu očekivati. To je jedan od glavnih izazova. Biomasa na kraju, to svi znamo, je e, resurs, a resursa nemamo puno. Kako možemo najbolje na kaskadni način koristiti biomasu u nekima od ovih aplikacija? E, bile, dobro bi nam došle vaše sugestije u tom smislu. Hvala lijepa. Gospodina ja ću opet razočarati. E, nemam mnogo toga da dodam onome što je rekao e, povjerenik Andriju Kajtis danas ujutro. Taj problem važan, e, kao što svi znamo lijekovi ne funkcioniraju, ne djelaju onako kao što su djelovali u prošlosti. E, ljudi su postali i organizmi otporniji na e, lijekove. E, treba nam zakonodavna akcija, to je najučinkovitije. Ne isključujemo mogućnost da ćemo promijeniti direktivu ali moramo to pažljivije razmotriti. Istovremeno među, u obzoru 2020. Eh, dalje ćemo podupirati izraživanje, inovacije, pa ćemo, nadamo se, dobiti neka nova rješenja za eh, razvoj antibiotika. Drugo pitanje – kada komisija priprema strategiju za kružnu ekonomiju. Već imamo to. E, strategiju iz 2015. To je prvi korak, to moramo tako gledati. E, e, rekao sam u uvodnim napomenama već 80% E, e, reakcija u, naš, e, u kružnoj ekonomiji, to smo već usvojili ili predložili. Po meni, u najmanju ruku, to je prvi krug mjera, prvi pokušaj da pokušamo identificirati što je kružna ekonomija, koje sektore trebamo uzeti u obzir kako bismo e, promijenili linarnu ekonomiju. Tehnologija se mijenja, prema tome to nije naša posljednja riječ na tom području. Ova komisija e, radi na akcijskom planu za kružnu ekonomiju. Mm sljedeća komisija nadam se će ostati pri toj temi i dalje razrađivati strategiju. E, onda smo imali pitanje imali smo e, stručnu skupinu e, na tom području to ide do nivoa kabineta, vlada. to, ćemo imati e, za nekoliko tjedana ili za nekoliko mjeseci. E, možda ćemo tijekom ove godine e, doći do rješenja. Stvar je vrlo složena, ali i jako važna. Moramo osigurati da, da stvari ažuriramo. Ekodizajn i kružna ekonomija – to je fantastičan e, instrument mm, koji nam je dao opipljive rezultate. Prvi skup mjera za ekodizajn i označavanje, energetsko označavanje će uštedjeti energiju do 2000 20. koliko je potrošnja u Italiji svake godine, godišnja potrošnja. E, mi tražimo nove proizvode koje ćemo dodati e, ekodizajnu. E, uštedjet ćemo ist tu količinu, e, količinu energije kao što je godišnja potrošnja Švedske e, u tom smislu. I stoga, mada mnogo, mnogo ljudi kritiziraju zašto e, Europa ne intervenira u politikama. Komisija smatra da je ekodizajn i direktiva o ekodizajnu E, će postići e, značajne rezultate. E, male riječice doprinose velikoj rijeci. Mi smo proširili područje pokrivenosti ovom direktivom. Kao što ste rekli, trebamo to područje proširiti E, moramo dati resurse za poduzeća, to nije lako, ali e, to je velika riba koju je vrijedno uloviti. E, mm, mm, recikliranje proizvoda je također jako važno. Ali to ne možemo napraviti preko noći, dati ćemo u tom smislu prijedlog uskoro. <laughs> E, ja bih to napravio odmah, naravno, da je samo po meni. Netko je spomenuo kinesku zabranu plastike, e, Moramo e, promijeniti regulativu i trebamo tehnološke inovacije. Činjegališta taj sav novac e, završava ili u deponijama ili e, na nebu u atmosferu e, zemlje članice usvajaju nacionalne mjere u vezi s plastikom trebamo i nacionalne tu možemo to kategorizirati. Imamo previše raznih vrsta plastike za ambalažu i ne možete se e, e, koristi recikliranom plastikom. 94% plastike je nova plastika koja se proizvodi od nafte. Oni ne znaju da li je to reciklirani materijal ili ne. E, želimo stvoriti jedinstveno tržište za recikliranu o Uh, uh, je li tu netko iz Freiburga? Freiburg uh, je uveo mag. Dobijete šalicu od čvrste plastike, možete se riješiti ili na pumpi benzinskoj ili u kafiću, tamo to možete odložiti. To izgleda jako praktično tržište e, fragmentira zbog nacionalnih mjera. Mikroplastika ima dobroga razloga da bismo to prihvatili. E, industrija već poduzima dobrovoljne akcije kako bi smanjila ili prestala koristiti na tog problema je da surađujemo na međunarodnoj razini. Imamo vlastiti problem morskog otpada u Europskoj uniji i e, načelo, e, e, kaskadno načelo. Nemam ništa novo o tome. Ti nove izvore biomase. U nekim zemljama je to neograđeni izvor, ali u mnogim zemljama to nije slučaj. Evo, ovdje ću se zaustaviti. Hvala vam povjereniče. Po jedna minuta sada za drugi krug. Hvala potpredsjedniče. E, dvije, tri stvari sam rado čuo. E, standard kvalitete kod recikliranih proizvoda to trebamo već niz godina. Ako imam, ako želimo Eh, razviti reciklirane proizvode, moramo imati standarde jer tržište neće htjeti važno samo za energiju već i za sirovine. To je od bitne važnosti. Imam pitanje međutim o plastici. Eh, želite eh, pratiti životni vijek plastike zamijeniti nečim drugim, to je dobro. Ali kako to učiniti kod ambalaže? Kako je tamo situacija? Thank you. Uh, Mr. Leinen. Leinen, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam šef uh, kineske, kineskog izaslanstva i već uh, sam vam pred E, godinu dana mogao reći da će Kinezi zatvoriti vrata. To se moglo vidjeti prošle godine. Sada imamo e, milijon tona e, otpada više. Imamo procjenu Kinezi zatvoriti vrata. To se moglo vidjeti prošle godine. Sada imamo milijon tona otpada više. Imamo procjenu mm, mm, mm, to je pitanje E, znamo li o tome nešto? E, imamo hit e, riječ plastika danas, to je važna tema. <clears throat> Jedan dio o, plast, plastici u regulativi, rekli ste nešto o standardima kvalitete. Da je to mnoga poduzeća ne znaju kakove materijale u recikliranom e, posudi e, se lošije e, prodaje nego u bijelom kontejneru, u bijeloj posudi. Dakle, i na to treba paziti. Thank you. Madame Yatamaki. Gospođa Yatamaki sada. Hvala vam lijepa i hvala povjereniku koji je došao. Ja pozdravljam e, zamisao recikliranja plastike, ali postavljam pitanje na koji način smatrate da bi Europska unija trebala promicati korištenje materijala koji bi trebali nadomjestiti plastiku, uvidjevši da se oni ne mogu još natjecati boljom cijenom od plastike. A drugo pitanje odnosi se na probleme povezane s plastikom te na to što se događa izvan Europe. Kakvu e, suradnju predviđate e, s trećim državama i ne mislim pritom isključivo na Kinu, već i na druge. Hvala. Predsjedateljice i hvala gospodine Katajnen što ste došli. Pozdravljamo novi paket za plastiku i e, akciju za kružno da bi se smanjila potrošnja, nepotrebna potrošnja plastike i e, treba postaviti ambiciozne ciljeve. Samo da ostaje na našim, e, plaža, na našim plažama, nego i na, e, u našim kompostanama. Pogledajte ovu plastičnu breskvama na drugom voću. Dakle, sve to zadržava se i u našim kompostanama i e, čini težim odstranjivanje plastike iz e, našeg e, svakodnevnog života. Evo i ovo je mlijeko, odnosno vrhnje za kavu koje je zapakirano u jedno kraj. Možemo zapravo ignorirati ovo budući da imamo sve to na našim obalama, a isto ono što se odnosi na sav otpad je oporezivanje E, to su proizvodi uh, Hvala, dobar dan. Pa svaki je nosio plašicu vode. Za to imamo plastičnu flašicu e, s mineralnom. E, za to moramo dobiti koje ćemo mjere poduzeti na evropskoj razini Znam da platforma ima jedan plan ja ne podnosim više kao poljoprivrednica da građana koji gladuju u Europi. Uh, no, Gospodin Banio. E, recimo imamo zastarijevanje e, baterija u, kod A predložila da imamo na elektroaparatima jednu etiketu koja će govoriti e, i reći koliko, koliki je vijek traja proizvođače i biti će to na dobrovoljnoj bazi. Ali mislim da i tu moramo djelovati na europskoj razini. Imate li vi kakav prijedlog o tome? Hvala lijepa, gospođo Bonafe. Hvala, gospođo predsjednice na prvi dio prijelaza na cirkularnu ekonomiju, a to je predaja otpada sa većim ciljevima za recikliranje i sa, mislim da je sada pravi trenutak za to. I još jedno pitanje, samo kratko. Vi e, ste zaduženi i za konkurentnost i ulaganja. Ako je istina da ti projekti omogućuju financiranje i jačanje infrastruktura koje će onda pogodovati cirkularnoj ekonomiji. ne, povjereniče, izvolite. prema ciljevima kružnog gospodarstva. Dakle, trajanje, eh, vijek trajanja eh, za trajanja EFSIS-a vrlo je malo projekata kružnog gospodarstva koji su se prijavili za financiranje iz tog fonda. Možda je objašnjenje u tome da o projekti tako profitabilni da im podrška ne treba. Dakle, nadam se i vašoj pomoći i podršci u prenošenju e, poruke o tome, eh, operaterima u kružnom gospodarstvu, o tome da eh, treba li im eh, kapitalno financiranje, nekoliko, ali ne puno. Drugo pitanje odnosilo se na jednokratnu uporabu plastičnih predmeta. Imamo već taj paket za jednokratnu plastiku, dakle zakonodavstva uveli su namet koji se treba platiti za korištenje plastičnog pakiranja, tankog plastičnog pakiranja, e, a sve to utječe na e, ponašanje ljudi, o problemima koje sa sobom nosi e, plastika za jednokratnu uporabu. A bez zakonodavstva možemo zapravo zahvatiti još šire i omogućiti državama članicama da ponašanje potrošača i prema tome može utjecati i osnažiti same potrošače i biti čimbenik na putu prema kružnom gospodarstvu E, u slučaju direktive e, za plastiku jednog, za jednokravnu uporabu. E, recimo, evo to se odnosi na plastične čaše, to bi vjerojatno trebalo uključiti ili slamke i otpada koji završava u moru i budemo li mogli smanjiti korištenje tih predmeta imat ćemo sigurno i manje otpada na plažama i dobrih proizvoda. Želio e, imenovati nijednu državu jer e, je moguće da se to pretvori kao u neko proročanstvo, e, ali vjerujem da ima kandidata možda drugih azijskih država a e, što se tvori kao u neko proročanstvo, e, ali vjerujem da ima kandidata možda drugih azijskih država. A e, što se to da bismo trebali imati standarde, želimo uspostaviti standarde za plastično pakiranje i a da bi se to kasnije moglo reciklirati. i odgovor za gospođu Jatemeki ili kao sirovinu za plastiku. A problem koji trenutno imamo jest da naša bioraspadljiva evropske standarde za biorazgradljivost i e, potrebno je za to e, je ove sirovine e, s biobazom kao što je recimo nafta s biobazom e, za reći želimo uključiti kružno gospodarstvo i plastičnu e, politiku plastike u e, što se tiče poreznih poticaja i oporezivanja istražujemo mogućnosti ne znamo još poticaje ili oporezivanje u E, oporezivanju plastike jedno od i to je doista složeno. Međutim, ne želim reći da postoji problem platforme i glavno pitanje je kako mjeriti rasipanje hrane, odakle se može razmatrati hoće li to biti stavljeno na države članice ili e, će e, Ovo jest e, ozbiljan problem koji ozbiljno razmatramo, ali bismo ga željeli bolje razumjeti prije nego li bilo što biti dobar primjer za djelovanje na razini Europske unije. I vrlo je zanimljivo vidjeti što stoji na timst ambalaže i vjerujem da će to imati značajnog utjecaja na ponašanje potrošača. Još ćemo proučiti taj situaciju. Hvala vam lijepa, hvala lijepa povjereniče. Kao i obično, imamo još nešto posla. Nadali smo se još nešto odraditi po ovim dosjejima e, do 2019. godine da našim e, građanima e, pružimo konkretne rezultate. Hvala vam lijepa, povjereniče, što ste bili s nama.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 jer čekamo gospodina Gerbrandija na, eh, on je na jednom drugom sastanku. Vraćamo se za deset minuta. Gospodin Gerbrandi. Kasnije na drugom sastanku. Hvala. Okay, dear Molim vas da zauzmete mjes. Možemo započeti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Exchange A to je razmjena gledišta sa Hansom Bruningsom, izvršnim direktorom Europske agencije za okoliš. Dobrodošli. So, as you know, this is customary annual exchange of views. Evo, to je naša uobičajena godišnja razmjena gledišta sa izvršnim direktorom Europske agencije za okoliš, koji će nam predstaviti sada za program za godinu 218. ili 219. predsjednica neodlučna. Dakle, e, ravnatelju, bit će nam drago čuti od vas što pripremate u sljedećem programu. Izaslanstvo MVA će posjetiti vašu agenciju u drugoj polovici godine. I nakon vašeg izlaganja ću zamoliti gospodina Gerbrandija i ostale kolege koji budu zainteresirani za postavljanje pitanja da uzmu riječ. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, na ovoj prilici da vam predstavim rad Europske agencije za okoliš ovdje pred odborom Menvi. Naš rad e, trebamo podijeliti na tri vremenska dijela u svjetlu sadašnje pravne stečevine i našeg rada koji pripremamo za razdoblje i nakon 2019. godine. Dakle, mi imamo izvješća i analizu temelja Akija, ali Radimo i na razradi programa za 2030. godinu i na tome surađujemo sa partnerima u Europi i u zemljama članicama, a riječ je o razradi izvješća i metoda za praćenje za cirkularnu ekonomiju, za klimatske promjene, za energetsku uniju i za održive ciljeve, a to je u skladu sa našom perspektivom iz višegodišnjeg radnog programa koja donosi viziju do 2050. godine, odnosno to nazivamo dobar život u skladu sa planetom. Mi razrađujemo također i programske politike u Briselu i to u skladu sa perspektivom koja nalaže praćenje i analizu programa za okoliš. Ako razmišljamo oko, e, o ekosustavu i o društvenom sustavu koji pružaju građanima blagostanje i ekonomske vrijednosti, mi se usredotočujemo na energetske sustave koje naravno su usko povezani sa klimom i sa okolišema i sa energetskom unijom. ako e, sagledamo poljoprivredu, mi ćemo poduprijeti reformu zajedničke poljoprivredne politike, a nedavno smo razradili izvješće o hrani koje ne izdvaja samo poljoprivredu kao temelj za čitav prehrambeni sustav. Kada je riječ o urbanom sustavu, mi ćemo u uskoj suradnji sa našim partnerima ovdje, a naročito sa glavnom upravo regio, nastaviti i podupirati program za urbanu održivost, a kada je riječ o mobilnosti radimo uglavnom e, na smanjenju emisija e, iz prometa i na drugim aspektima koji su ključni u sadašnjoj političkoj raspravi i tu se nadovezujem na nedavna izvješća o, prometu i okolišu. Prošlogodišnje izvješće imali smo o e, prijelazu na održivu mobilnost i sustavnom pristupu tome, a imamo sada najnovije izvješće koje se bavi onečišćenjem mora i također pitanjima koja su povezana sa zrakoplostom, a to su dvije vrlo aktualne teme. U našem pristupu upravljanju znanjem koji se temelji na e, pokazateljima i našim procjenama i saznanjima. Imamo također e, usku povezano sa e, pitanjem podataka i tu surađujemo uglavnom sa glavnom upravom za okoliš i glavnom upravom za klimu i podupiremo ih u tom kontekstu. Ali to radimo i sa zemljama članicama, vodimo mrežu za informiranje i promatranje o okolišu koja okuplja otprilike 700 nacionalnih institucija koja se bave ovim pitanjima. Kada je riječ e, o pokazateljima i procjenama, u tom okviru se odvija izvještavanje i analize i tu se nadamo da pružamo dodatna saznanja. Inovacija u našem radu je sve jača integracija praćenih podataka iz programa E, Kopernikus e, za praćenje satelitima i mi smo ona europska institucija koja se bavi kopnenim aspektima i tu surađujemo sa zemljama članicama, ali također se koristimo i atmosferskim i klimatskim podacima, a također i podacima o moru koje dobivamo iz programa Kopernikus. Kada je riječ o mm, našem radu u vezi sa ciljevima održivog razvoja i to se nadovezuje na perspektivu za 2030. godinu. Jasno je da prvi prioritet obuhvaća čitav niz pitanja, zatim e, imamo drugu grupu koja se bavi učinkovitošću korištenja resursa i niskougličnom ekonomijom, a kada govorimo o pritiscima i rizicima e, i opasnostima po E, okoliš i zdravlje. Tu imamo ostali dio mm, ciljeva održivog razvoja. Dakle, mi e, radimo na promicanju tih ciljeva održivog razvoja u skladu sa europskim programima. Naš je zadatak također e, i dati doprinos i našim godišnjim izvješćima o pokazateljima. Ako sagledamo različite prioritete, dakle prvi stupac su prethodni trendovi, a posljednji stupac je važniji, a u njemu razmatramo očekivanja za 2020. godinu u smislu postizanja ciljeva koja su, koji su navedeni u pravnoj stečevini. Sada neću ulaziti u dodatna objašnjenja, ali mislim da se boje sasvim jasno razumiju. Dakle, ako pogledamo 2020. godinu, vidimo da imamo nedostataka u provedbi i da smo još daleko od cilja. A ako sagledamo cirkularnu ekonomiju, slika je nešto bolja, ali još uvijek imamo dosta veliki broj žutih e, i crvenih točkica. Ako razmotrimo pitanje zdravlja okoliša, vidimo samo dvije zelene točkice, a ostale su žute i crvene. Evo, ja ću rado odgovoriti na detaljnija pitanja o tome, ali ovo je ukupan pregled situacije. Sada bih se ukratko osvrnuo na neka od ključnih pitanja kojima se bavimo i to sa stajališta inovacija i obraćanja javnosti. Agencija tradicionalno izrađuje izvješća i naravno izradili smo čitav niz izvješća i pokazatelja, ali u posljednjih nekoliko godina izrađujemo i ovakve karte, a to je zapravo točka pristupa u našu bazu znanja. U studenama prošle godine pokrenuli smo u Parizu indeks za kvalitetu zraka na tamošnjem sametu i imamo sada više stotina primjeraka tog izvješća i imali smo do sada 19 milijuna posjetitelja tog indeksa sa više od 5 milijuna pregleda i 700 tisuća posjetitelja samo u slučaju ovog jednog izvješća. Kao što vidite na primjeru ove karte gdje nema obojenih e, točkica, to su mjesta gdje zemlje članice nisu dostavile podatke o, kvaliteti zraka. Objavljivanje ove karte je potaknulo zemlje članice na dostavu podataka jer u međuvremenu su tri zemlje članice počele to činiti, između njih e, su tu Bugarska i Cipar. Zatim još jedan primjer toga su mreže Natura 2000 i Emerald 2017. godine, a to spominjem kako bih naglasio i da djelujemo na pan-europskoj razini, a što je potrebno kako bismo zaštitili što veće prirodne površine. Imamo otprilike 235 posjetitelja dnevno koji pregledavaju ovakve informacije, a to nikad ne biste postigli tradicionalnim izvješćima i to pokazuje također da postoji snažna potpora europskim direktivama o prirodi. Kada je riječ o Wise Marinu, a znamo da je upravljanje oceanima i vodama jedan od najvećih prioriteta iz poznatih razloga, Imamo i pregled zaštićenih morskih područja i to onda je pristupna točke kada je riječ o papirnatim e, primjercima. E, to je izvješće o stanju plaža i kvaliteti morske vode. Dakle, imamo milijuni pol zahtjeva za očitanjima karata, ljudi koji korisnim pregledima. I to radimo nekih desetak godina i krenuli smo od 3 e, milijuna pregleda do više od 170 milijuna pregleda prošle godine. Dakle, evo, to je doista prikaz toga koliko su te informacije važne. Zatim to izrađujemo već niz godina i ono će u daleko većoj mjeri nego prije sadržavati i pristup orijentiran ka rješenjima i tu ćemo staviti snažan naglasak na e, povezanost e, sa politikama inovacija i ulaganja i također sa e, naravno ekonomija koja se temelji na premisama iz 21. ne 20. stoljeća. Evo na kraju kraju neću više duljiti, nego ću samo izvojiti tri predstojeća izazova koja prepoznajem ne samo za razdoblje 2018. godine, nego i nakon 2019. Dakle, mi se u 2022. i to naravno E, radi naš upravljački odbor gdje su zastupljeni i predsjednici Europskog parlamenta. Sada se bavimo raspravama o VFO-u. Imamo neke nesigurnosti u vezi sa Brexitom i neke nesigurnosti i to kažem se time mogle predvidjeti za agenciju. I tu u tom razdoblju imamo i kraj sedmog akcijskog programa, a ništa još ne znamo o osmom akcijskom programu, barem ne za sada. Dakle, ako to sve ukupno sagledamo, vidimo da to unosi dosta nesigurnosti u ciklus planiranja. Projekte o inovacijama, o big data, o rudaranju podataka i također o punom korištenju geoprostornih informacija s Kopernika, koje će sada biti sve dostupnije, a također i za uređaje koji mogu pridonijeti tradicionalnom praćenju klimatskih i ekoloških pribavljanje pravih stručnjaka, ali također ulaganje u drugčije odnose sa zemljama članicama, jer to zahtjeva i drugačiji pristup. I to me dovodi do resursa. Kao što smo spomenuli u programskom dokumentu, agencija imali smo niz negativnih prioriteta koji su sada ostvareni 2018. i 2019. godine. Samo ću spomenuti neke od njih. Dakle, smanjili smo međunarodno prisustvo agencije i sada možemo reći da smo se ograničili na to da podupiramo europske institucije u konvenciji o biološkoj raznolikosti i, i u UNEI i također u Općoj skupštini za okoliš i za sastanke i to prilično drastično. Obično se ne žalim na to, moj je zadatak e, s time se snati nekih drugih. ulazili smo u rezove prije bez nekih reakcija i sada nas, nam se ljudi opiru i kao i reviziju i naravno želimo e, to e, pojednostavniti. Imamo predmet e, u vezi sa poljoprivredom, sa bioekonomijom i također inicijativu za održivo bi bilo korisno ne političarima samo u Briselu nego i u zemljama članicama. Imamo vrlo angažirano osoblje i sadašnja evaluacija koja i okruženje u kojem se nalazimo. Hvala, gospodin Gerprandi. Thank you, Hvala predsjednice. Počet ću u priliku da zahvalim eh, Marku Skuru i Peter Heniku na odličnom poslu koju su obavili u upravnom odboru i u suradnji Također zahvaljujem profesoru Masvinski i profesoru Naju. Eh, hvala što ste došli u naš odbor. To je važan moment. Eh, ove poruke koje smo čuli od gospodina Braunika danas su važne. Naše agencije se smanjilo za 11%. To je zaista veliko smanjenje ispod, e, e, iznad. Mi smo i nastojali ograničiti rezove u proračunu, ali ipak se to dogodilo. I ako vidite, zacija EPA je 30 do 40% smanjila osoblje i svoje e, međunarodne aktivnosti. One više organizacija EPA je 30 do 40% smanjila osoblje i svoje e, međunarodne aktivnosti. One više e, praktički ne postoje. Pa je stoga još time još žalosnije što je i EA e, e, smanjila svoje aktivnosti. Vidimo e, da nam dolaze dodatne zadaće, održivo financiranje što će biti ključno u sljedećih nekoliko godina. Agencija nam, nam i parlamentu i državama članicama i komisiji mora davati informacije o tome. To je ključni element. Imam jedno pitanje za gospodina Browningsa. Znam da e, agencija sve više koristi satelite. Znam da program Kopernik e, e, se također koristi u agenciji. Rečeno mi je da postoje ideje da se od agencije oduzme ta odgovornost i da se više fokusira na sigurnost E, u Europi. Ako e, da, da li to znači e, praćenje razvoja situacije u klimatskim promjenama, bioraznolikosti i tako dalje. Htio sam vas zapitati što vi mislite o tome. Evo, tu ću se zadržati. Gospodine Vitima ima riječ, izvolite. svake godine. Ne znam u kojoj mjeri parlament koristi te informacije, to mi je teško ocijeniti. To mogao biti dobar kriterij za ocjenjivanje. koliko se ljudi referiraju na vaše e, izvještaje kad se govori o održivosti gospodarstava? što se tiče odluka e, donesenih 2013. Ali mislim da e, broj poznato. Premda je to važno, to moglo mm, iznositi 12 do 20% potencijala tala, uzgoju ili ponovnom uvođenju e, e, biološki i o hvatanju ugljika. Po mom mišljenju je to mnogo jeftinije nego gradnja još jedno se pitanje odnosi na potencijal e, koji se sada istražuje naravno i to i, intuitivno ocjenjuje a to e, odnosi se na morske kulture potencijal povezan sa biomasom baltičkog mora nam kaže govorim samo o pojedinim područjem da kvantiteta biomase iz mikroalgi se procjenjuje na e, nekoliko stotina tisuća to nažno i vrijedno e, to korištenje mikroalgi za razne svrhe, e, uključujući e, lanac vrijednosti u biogospodarstvu. Razmatrate li i to područje u svojim Hvala predsjednice. Hvala direktore što ste došli ovamo da razmijenite mišljenja s nama. U prvom redu bih vam e, e, interesirani za okoliš od političara. E, nakon što su objavljene razne karte podataka. Kakva je kvaliteta podataka koju dobivate od država članica? ne, ne od vaših izvora, od mnogo više uspješnih priča o, mm, recimo na području obnovive energije. U tom solarna energija, e, biomasa za proizvodnju topline u toplanama našim e, statistikama naći e, potvrdu toga za određenu jednu državu članicu koja je e, statistički povećala živanja. Gospođa Grostet, hvala lijepa. Gospodine direktore, vrlo je važno da možemo vas e, čuti ovdje u našem odboru i to redovito. Imate naravno financijskih teškoća, teškoća s proračunom, to nam je dobro poznato. E, treba e, vršiti pritisak na države. Vam govoriti o vodi. Ima e, jedna studija u učinka 20,5 milijuna evropljana su izloženi 2015. godine rizicima manjo E, tu imamo sanitarna pitanja, pitanja okoliša. Kako možemo uliti povjerenje naših sugrađana na tom području? E, kako koristiti otpadne vode, reciklirane e, otpadne vode, ta debata mm, za uporabu u kućanstvima, na primjer. Klimatske promjene, suše koje haraju po nekim državama članicama, e, a i troškovi e, e, Možete li nam o tome nešto reći? Hvala. Što se tiče proračuna, višegodišnji financijski okvir naravno ima za laki cilj ovako. Je li ozelenjavanje bilo učinkovito? u pregorovima e, da li su tu razvodnjene e, mjere za e, možda će ljudi početi napadati ozelenjavanje greening i reći da je ono nepotrebno trebamo a, hvala a ima li još nekoga ko bi se htio javiti za riječ Ponavljam pitanje, imamo li još javljanja za riječ? Nema, onda bih pozvala profesora Nenanija, e, jedan od naših predstavnika u upravnom odboru e, agencije. Gospođa ne, izvolite. Smatramo da je ovo od velike važnosti za budućnost, a osim toga vidimo u tom području rastući interesi i građana i privatnog sektora. Te bi trebalo ovo smatrati pitanjem od najveće važnosti za budućnost. Agencija eh, radi eh, posao koji je eh, iznimno važan i mislim da iznimno dobro radi na praćenju i prikupljanju podataka, te bi bilo dobro i povećati znanja iz tog područja. Praćenje podataka zahtjeva dosta resursa i Mislim da će ti resursi samo rasti i da će više partnera zatražiti e, povećani broj podataka. U kojoj mjeri je agencija pripravna razmotriti ono što dolazi nakon procjene pokazatelja e, i kako to pretočiti u mjere e, te e, u budućnosti bi se trebalo koncentrirati na e, upravljanje i to pogotovo upravljanje u tranziciji. Kako je to moguće postići s resursima koje imate na raspolaganju? Hvala vam, profesor Jano Šlinski. Gospođo predsjedateljice, poštovani članovi Europskog parlamenta, direktore, hvala lijepa što ste došli na eh, ovaj sastanak. Hvala vam eh, na povjerenju u eh, upravni odbor DA. Želim iskoristiti ovu prigodu da vas uvjerim da pratim što se radi već više od 20 godina i o ovoj instituciji imam iznimno visoko mišljenje te joj čestitam na postignućima i sadašnjim i prošlim. Za ostatak svijeta izvan Europske unije rad Europske agencije za okoliš je pravi pokazatelj e, agende za održivost i e, svih pitanja koja se odnose na e, zaštitu okoliša. Važno je stoga i iznimno mi je drago čuti da je za budućnost jedan e, od glavnih e, čimbenika upravo to što radi Europska agencija za okoliš i način na koji ona savjetuje. Pa prema tome ja e, želim istaknuti da vjerujemo u transformaciju u pravu društvenu održivost u Europskoj uniji uz e, punu podršku svega što u tom smislu može odraditi Europska agencija za okoliš. I vjerujem da možemo dobiti i od Europskog parlamenta i od europskih institucija punu podršku za to. Zahvaljujemo vam na povjerenju gospođo predsjedateljice i mi možemo e, obećati da ćemo i dalje savjesno obavljati svoju dužnost u upravi. Nitko se ne javlja više za I na pitanje ću odgovoriti isto, istim redoslijedom kako su postavljene. Što se tiče pitanja Kopernika koje je postavio gospodin Herbrandi, u ovom sadašnjem ciklusu agentim moram naglasiti da je e, velike da se velik dio ovog proračuna koristi u državama članicama, znanstvenim institucijama i u industriji koje sve trebaju eh, pomoći kopredba eh, za Kopernika za razdoblje od 21. do 2027. Mi bismo željeli eh, graditi na duljem razdoblju od deset godina ulaganja i u potpunosti iskoristiti podatanja okoliša. Te znatno manje opterećenje e, država članica i automatizirani e, informacijski i informatički e, sustav bilo bi veliko razočaranje odgovornosti prema drugima e, u što smo e, ulagali više od jednog desetljeća. Dakle, mi smo e, u kontaktu s kolegama u DG Grau koji rade na ovom dosjeu i cijelom Kopernik program je od najvećeg značaja, a vjerujem i za države članice koje će imati koristi e, od e, Kopernika proporcionalno svojim ulaganjima. Što se tiče pitanja e, o tome koliko se prate na u mreža EONET idea i da su to informacije pružene našim konsultantima e, i mi smo na tu, e, na rezultate te analize skrenuli e, ga se smatra trećom nogom klimatskog dosjea, odnosno to je jedno jedan korpus temeljnog znanja i spoznaja koje su u mrežama i drugdje o tome kako razviti odgovarajuće metode praćenja i verifikacije u razdoblju od 2020. godine da bismo počeli puniti LULUCF dosje. To je jedan od testova za kopir na proširene e, uporabe e, podataka iz Kopernika. Upravo smo izradili izvještaj e, koji se bavi i e, biomasom e, u morskim područjima i pratimo i konkretnije pokazatelje o tome. Sad ne bih ulazio u detalje. Radimo dakle i na tome. Što se kvalitete podataka tiče, za države članice i pitanje o tome kako s tim e, postupamo. Dakle, provjeru kvalitete i osiguravanje kvalitete kroz algoritme koji prolaze kroz registrirane podatke e, i ukazuju na ono što jest ili nije vjerojatno ili moguće e, i a imamo i analize e, toka ključnih podataka. Dakle, e, sustav koji se bavi podacima, pravovremenošću podataka i sve se to komunicira kroz nacionalni referentni centar e, u koji bi se trebali slijevati podaci iz država članica. Ako su neki od tih podataka statistički, to ukazuje na suradnju e, s konkretnih pitanja. Upravo o tome mogu reći reći nešto više. Mi imamo vrlo ozbiljan sustav e, provjere kvalitete e, i osiguravanja kvalitete protoka podataka. U pogledu dosija voda. Mogu reći da je ovo vrlo ozbiljno pitanje ako nam je zaključak da više 20 milijuna evropljana e, živi u uvjetima e, loše vode neadekvatne za zdravlje. I poruka je da nam je potrebna puna implementacija ne samo direktiva i uredbi koje se odnose na kvalitetu vode, već i onih e, o onečišćenju industrijskom i drugom e, koje je e, čimbenik također u kvaliteti vode. Radimo na direktivi o pitkoj vodi, izvješćujemo o o procesiranju otpadnih voda i što se tiče oporabe vode u smislu e, suša, klimatskih promjena i drugog, mi smo izradili e, i e, mehanizme za odgovor na koji smatraju da ove sezonske suše koje sad imamo su ozbiljne E, pred njima predlažem da razmotre naše izvješće i vidjet će koliko će to važna tema biti e, koja se odnosi na e, vodu, u kojima vode u tim porječima i tim bazenima neće biti. A mi ćemo nastojati prikupiti što je moguće e, točnije pokazatelje. Velikoj e, konferenciji dionika e, smo, sam ja bio jedan od glavnih govornika i razmatralo se kako razmatrati budućnost i budući da politike upravljaju e, poljoprivredom na način koji ne pogoduje širim ciljevima koje imamo u Europi, ali niti prema e, međunarodnim ciljevima. Čini se o, tome e, da trebalo to pratiti i onda s posebnim osvrtom na poljoprivredni e, segment E, uz negativne nuspojave e, u sustavu e, industrija inputa, ulaznih industrija, od prerade recimo voća pa zatim odlučivanja o tome što će se biti u sastavu proizvoda. Suratizaciji E, mi smo e, pridodali ljude koji rade na poljoprivrednim i okolišnim pokazateljima, ali smo smanjili e, broj općeg osoblja, a i dalje radimo intenzivno na lulucf kao jednom od prioriteta. Mogu reći također općenito da akademskim znanjem, ali i kad pogledate e, njihove životopise e, vidjet ćete koliko su to hama. E, to stoji u drugoj polovici tog programa, a polazimo od pretpostavke sve što radimo trebali bismo raditi kroz MDA i jako dobra analiza i najljepša hvala. Vidjet ćemo se. neutralizaciju ugljika u avijaciji, u zrakoplovstvu. Na pozivu na ovu razmjenu gledišta. Drago nam je što imamo tu priliku razmijeniti gledišta s vama o ovoj temi. Ova razmjena gledišta u velikoj mjeri u duhu ovog konačnog sporazuma, a komisija je svakako spremna izvijestiti vapu, a to su standardne i preporučene prakse i provedbeni elementi. To je sveobuhvatan paket koji se sastoji od niza elemenata, ali kolega Peter će o tome nešto više reći. O tom paketu se sada pregovara i trebalo bi ga se usvojiti na sljedećem vijeću i kao u lipnju. I time ćemo dobiti i ključne elemente operacionalizacije programa Korsija, iako će i mnogo toga uslijediti i nakon lipnja. Mislim da je ova razmjena gledišta svakako korisna i pravodobna kako bismo vas izvijestili o napretku. Imamo sada novo stajalište s kojim ste svi u... i tražimo i dalje čvrste provedbene odredbe i sustav upravljanja kako bi program Korsija bio što učinkovitiji i vjerodostojniji. U Europskoj uniji, kao što znate, brojni aspekti tog programa su potrebni kako bismo se osigurali da će on ostvariti svoje ciljeve, odnosno a Europska unija već je u Montrealu postavila to pitanja, no kao što će Peter kasnije objasniti, ti su pregovori dosta zahtjevni. Svi ovi ključni elementi će izvijestiti vas o tome. I ja bih se tu zaustavila i samo bih ponovila na kraju da je sada riječ o ključnoj fazi pregovora. Dakle, imamo početak provedbenog razdoblja u oči vijeća i kao u lipnju i još jednog sljedećeg sastanka vijeća nakon toga. Hvala. E, gospodin Peter Fis iz glavne uprave MOVE. Hvala gospodin Kaoa je proslijedilo nacrt paketa Korsija zemljama članicama na komentare i komentare valja dostaviti do 5. ožujka 2018. godine. Europske zemlje članice će iznijeti prihvaćaju ili ne paket ga daljnjim pregovorima budući da je sadašnji prijedlog već plod dugotrajnih pregovora i budući da je Europa izolirana u različitim pitanjima, naravno europsko stajalište, kao što je kolegica iz glavne uprave klima rekla, upravo da se osigura učinkovito zahtjev drugih zemalja, Europska unija želi iznijeti komentare u smislu da se postavlja pitanje hoće li se i treba li se otvoriti paket. Kao što sam ponovio, ne želi se ponovno otvoriti pregovore o paketu Korsija, ali zemlje članice su uskladile svoje komentare. Dakle, sve zemlje članice Europske unije u ikaku žele iznijeti dosljedne i usklađene komentare koji će se baviti okolišnom goriva i transparentnost. Naravno, prihvaćamo činjenicu da će brojne zemlje iznijeti svoje komentare o paketu Korsija i kao što će učiniti i industrija i nevladine organizacije. Osim tih komentara imat ćemo i prvo izvješće Vijeću kao od tajništva o komentarima koje će se održati 13.3. i zajedništvo će sadržati zaprimljene komentare i izraditi preporuke na temelju toga, a zemlje članice i kao će e, ih razmatrati i iznositi preporuke u lipnju, a vijeće i kao će se sastati 11.6. na tri tjedna i tijekom zasjedanja će se usvojiti paket. Želim samo istaknuti da sedam zemalja članica Europske unije i Turska sjede u vijeću ICAO-a koji je sačinjen od 36 zemalja članica ukupno. Dakle, ikak mora dobiti osam glasova i uvjeriti druge, no ako je potrebno, vijeće donosi odluke većinom pod uvjetom eh, da i kao vijeće kao a u lipnju usvoji paket Korsija, on će se još jednom preslijediti zemljama članicama na prihvaćanje ili odbačivanje standarda i preporučenih praksi za program Korsija. I možda će u tom trenutku zemlje članice htjeti ukazati na svoja odstupanja ili razlike. Evo, to je uobičajeni E, postupak kada je riječ o usvajanju standardnih praksi. Za sada imamo 73 zemlje članice na web stranici e, ICAO-a koje su najavile svoje namjere da sudjeluju u kursi od samoga početka. I najnovije zemlje koje su se tome priključile su Namibija, Botswana i Džamajka. Dakle, moje kolege i ja naravno stojimo na raspolaganju da sva vaša pitanja u kasnoj raspravi. Hvala vam. Hvala. Već se dvoje zastupnika javilo za riječ. Gospodin Liser. Ja, u, u Njemačkoj mm. e, e, bilo je predloženo da se e, u Europi raspravljamo o međunarodnim propisima E, imamo međunarodni promet, e, stoga je još važnije da kažemo da to ne radimo nacionalno nego međunarodno, e, a možda i globalno. Je još važnije da kažemo da to ne radimo nacionalno nego međunarodno, a možda i globalno pametni ljudi su onda izračunali koji učinak ima korsija a koje učinak e, ima ova e, porez e, u Njemačkoj. Korsija je malo vrijedna. Tu se ne događa mnoga. Malo koristi okolišu i ne uvodi jednake uvjete za sve. Europski ETS je već mnogo bolji ali ni to ne zadovoljava e, da bismo e, nadomjestili ili u, proglasili suvišnima nacionalne mjere. To je važna spoznaja koja za sve koji e, rade na tržišnom natjecanju i konkurentnom zrakoplovstvu. Na međunarodnom i europskom nivou moramo biti bolji a, je, ako želimo izbjeći narušavanje poštane e, konkurencije. Tu se nije dovoljno dogodilo. Kod ETS-a smo napravili mali korak naprijed. Mm, cijene će rasti, imat ćemo učinak. Imamo nalog za komisiju ili zahtjev za komisiju da poveća cijene u ETS-u a možda ćemo doći e, i do nekog stupnja kad e, nacionalne mjere neće biti više potrebne. Međutim, s Korsijom to sigurno ne možemo postići. E, onako kao kako Korsija sada stoji, ne može ni u snu postići red u zrakoplovstvu. Konkretno pitanje. Kontroverza je u okviru neutralizacije koji se priznaju za zrakoplovstvo. E, imamo i sadnju drveća i to igra ulogu. E, sve više rasta spoznaja e, kod kompanija zrakoplovnih da se to ne može učiniti, da smo tu na opasnom terenu. Pa će i klijenti i dioničari, ulagatelji s time imati velik velikih problema ako sad uključimo i sadnju biljaka, drveća. E, e, kod IKAO je e, glavna tajnica pokazala jedan video u posljednjem kopsu da je to krasan primjer za Korsiju, da je našla neka pravila. Mislim da će si koriteljima. E, ja, naravno, problemi su složeni. E, komisija je u nezavidnom položaju. Na kraju dana, međutim, mora parlament, ako kad istegne sadašnje razdoblje, nadam se da će to doći kod, do izražaja i kod pregovora. Hvala, gospodine Hvala lijepa onome što je bilo jasno od početka, odnosno da je komisija od e, Airbusa zatražila da izbrišu e, crvene linije koje je transparentan. Moramo e, čitati sažetke iz nacrta koji su procurili i nisam vidio nikakav formalan dokument o tome. Treba i jasno prikazati što radi. Dakle, ovo je ozbiljno pitanje i davanje prednosti Airbusu nad Europskim parlamentu mi u svojim stajalištima. No, oprostite, ali u vijeću se čini da je Europa dobro zastupljena, ali očito nije do provedbenog akta koje ćemo morati očekivati od Europske komisije i tu doista očekujemo od komisije da će to na europskoj kao ovdje u Europi jer tu će se otvoriti sljedeća rasprava jer ćemo mi kao suzakonodavca e, i vrlo e, i kozmetika to riješiti probleme u zrakoplovnom sektoru i to je ono što me doista zabrinjava. Želi li se još tko javiti za riječ nakon gospodina Gospodin Leinen, evo. Brine nas ono što će Airbus učiniti u pregovorima, njih je kontaktirala komisija u vezi sa programom Korsija. Dakle, kada govorimo o dokumentima koje ne bismo trebali eh, vidjeti o neotvaranju pregovora, ako se ne uvedu dugoročni ciljevi za sektor. I gospodin Lize je pitao koje bi se dodatne mjere mogle osmisliti kako bi a prema našem zakonodavstvu i ETS-u mi smo obvezni pridržavati se kriterija održivosti tako. Hvala, gospodin Demesmaker. Hvala. Govorit ću u ime kolegice Julie Gerling, koja nažalost nije mogla biti ovdje, ali kao izvjestiteljica za e, nedavnu reviziju direktive o ETS-u koja e, također uzima u obzir program Korsija i e EKO-a, želi postaviti neka pitanja dakle, strankama da nastoje provesti SARP, ali bez učinkovitih provedbenih mehanizama dolazi do nepridržavanja, nepoštivanja tih pa, ugljičnih emisija recimo to bi se moglo ostvariti ako se objave e, sve emisije operatera i također on e, kredit. U članku 28 se preinake direktive o zrakoplovstvu komisija uvodi odredbe koje su u skladu sa... Hvala i na kraju gospodin Gerbrandi. Hvala. I želim zahvaliti i predstavnicima komisije na dolasku na ovaj sastanak. niti um, popustljive mjere. Mislim da se moramo boriti protiv emisija i to u određenim sektorima, a sektor zrakoplovstva je želi boriti protiv klimatskih promjena. Evo, to je prvi općeniti komentar. A drugi koji želim iznijeti jest da sektor zrakoplova temelji na procurenim dokumentima, to su spomenuli i kolege. No nije li skandalozno da nešto od ovolike važnosti se ne objavljuje i to sam rekao i prije, mislio sam e, da je taj postupak zatvoreniji od crkve Scientologije. To dakle, o klimatski neutralnom rasu nakon 2016. godine. Ona je bila prilično ambiciozna, ali od tada E, svakog sljedećeg nikakve promjene u nacrt koji je prosljeđen i to u tajnim zapečačenim omotnicama, no oriva. I teško je shvatiti zašto je Europska unija već sada digla ruke. I imam na kraju dva kognjavanja rezolucije glavne skupštine i kao a Europska unija, nadam se, će se boriti za jačanje. Dakle, to je drugi element e, o kojem želim čuti vaš komentar. I na kraju jedna strateška napomena. Zemlje poput Rusije i Brazila najavile ono o čemu se razgovara među onima koji su dalje spremni sudjelovati. Dakle, možete li i to prokomentirati, odnosno zašto si zemlje Hvala. Evo, zamolit ću komisiju da, da zaključne komentare. Osjećam se kao da sam ponovno u odboru u Libe, tamo sam provela nekoliko godina, imamo isto revolucionarno okruženje i tu imamo i međunarodne pregovore i tako dalje. Evo da čujemo što će komisija reći. Well, Hvala zastupnicima na ovim pitanjima učinit ću sve što je mojoj moći kako bih e, odgovorio na ova pitanja, a možda će i kolegica dodati nešto iz svojeg djelokruga. E, gospodin Lize je prvi postavio pitanje o kompenzaciji poglavito. Dakle, jesu li prihvatljivi projekti iz područja šumarstva? I kao želi Korsijom imati nove kriterije koje te jedinice moraju poštovati, a jedan od tih kriterija je trajnost smanjenja koja se ostvaruju, a drugi kriterij je čvrsta metodologija za izračun eventualnih smanjenja. Pristupi kao a ne isključuje određenu kategoriju projekata ili kategorije. Nemamo negativnih isključivih e, popisa kao što smo imali u Europi, odnosno da se ne dopuštaju neke kompenzacije u ETS-u. E, riječ je zapravo o upravljanju tim kriterijima prihvatljivosti za te kompenzacije i ti će se kriteriji primjenjivati na sve te programe koji omogućuju kompenzacije. I ako se ispune ti kriterije, onda će projekt biti prihvatljiv. Dakle, nije da se isključuju kvote iz šumarstva, nego u paketu Korsije E, postoji ta odredba prema kojoj smanjenje mora biti trajno i naravno tu postoji veza između ta dva elementa. Gospodin Eichhout Imamo pitanje o standardima CO2, a to nije povezano sa korsijom, nego sa klimatskim promjenama i tako dalje. Imamo i e, sarpove koji se odnose na e, ugljične emisije iz zrakoplova i gospodin Eichhoff je spomenuo kontakte sa Airbusom i sa nizom drugih dionika e, u tijeku izrade tih standarda. Naravno, Mi se ne stidimo toga što kontaktiramo sve dionike, što uključuje Airbus kao najvećeg proizvođača zrakoplova u Europi, ali tu postoje i drugi proizvođači. No, stvar je u tome da moramo donositi i kao informirane odluke i time pokazujemo odgovornost što smo se obratili upravo dionicima koji su bolje upoznati sa tehničkom izvodljivošću različitih e, opcija. Gospodin Lene je e, pitao jesmo li se držali čvrsti granica Airbusa u svojem radu. Pa komisija e, ne prima uput od Airbusa, nego se jednostavno informira kao što je učinila u ovom slučaju. Ono što jest bitno jest da se trudimo u potpunosti kontaktirati dionike i da bismo mi htjeli da cijeli proces unutar icao bude transparentniji i to je ono što se odnosi na pitanje gospodina Gerbrandija i o neobjavljivanju informacija. Kada je riječ e, o sapovima za korsiju i oni su e, poslani državama u, pismu, ali mi nismo dobili takvo pismo. Dakle, ne pokušavam se ispričati zbog toga što ne prosljeđujemo informacije, nego jednostavno navodim tu činjenicu mi nismo država, to je naš hendikep, ali mi smo se pomirili s time i nastojimo umjesto toga koordinirati zemlje članice Europske unije koje su u postupku pregovora s nama u Montrealu. Mi u sljedećoj upravljačkoj skupini namjeravamo predstaviti radni dokument e, o poboljšanju transparentnosti procesa i kao. Ne znam kamo će to odvesti, već smo izrađivali takve radne dokumente, recimo za upravljačku skupinu koja je bila osnovana 2016. godine, no to nije donijelo velike koristi, nažalost. No nismo mi ti koji određuju ili ne određuju transparentnost. Mi tražimo naravno veću otvorenost u budućnosti. Kada je riječ e, o pregovaračkoj strategiji koju su spomenuli i gospodin Nehauta i drugi, Mi sada mm, razmatramo komentare koje su zemlje dale na paket Korsija. Naravno, mi prihvaćamo taj paket i jedna pregovaračka strategija bi mogla biti ta da pošaljemo pismo i kažemo prihvaćamo paket, to znači da će se paket ponovno otvoriti i kada do toga dođe, što se više razgovara o tom eh, paketu, tim je teže eh, omogućiti veću brigu za okoliš. Tako da postoji ta opasnost zbog otvaranja, ali da se to dogodi, mi bismo iznijeli komentare u doradu teksta i kao i to sa ciljem jačanja njegove ekološke ekološkog integriteta i transparentnosti i također u smislu i dostave podataka od strane operatera. Ali, budimo iskreni, u vijeću i kao neke sile će se protiviti tome, one ne žele veću transparentnost i veću usklađenost sa zaštitom okoliša. No, s time se moramo suočiti. U svakom slučaju, naša strategija je proaktivno zacrtati pravac e, u slučaju da dođe do otvaranja paketa u ovoj fazi. Ova faza je vrlo uznapredovala. O paketu Korsija se pregovara već e, tri godine i to je započelo sa skupštinom e, koje je i nekolicina vas prisustovala. I već su razrađeni detalji i mislim da nam ne treba više vremena kako bi taj paket učinili jačim, nego se trebamo pobrinuti da on ne bude i dalje razvodnjen. E, da se osvrnem na konkretno pitanje o e, kriterijima održivosti. Imali smo niz kriterija koji su izbačeni iz nacrta i to između sastanka upravljačke skupine u Rujnu kada sam vas izvijestio o ishodu tog sastanka i sastanka vijeća u studenome koje je usvojilo verziju korsija paketa koje će se proslijediti zemljama članicama na razmatranje. U međuvremenu je došlo do brisanja tih kriterija, a također su propitivana i tri preostala kriterija. Dakle, mi smo uspjeli zadržati ta tri preostala kriterija koja se sva odnose na ugljik i također e, smo osigurali da se nastavi raditi na ostalim kriterijima i to će se i ostvariti. I u odluci vijeća smo uspjeli e, postići to da će se ti preostali kriteriji ponovno uvrstiti u pilot fazi do 2033. godine. I u međuvremenu se koriste vrlo male količine biogoriva u zrakoplostu. Mm, mi smo to smatrali korakom natrag u studenome, nije nam se to dopalo, ali sačuvali smo jedan e, proces e, koji će se e, zabaviti nizom pitanja održivosti. Osigurali smo uključivanje tri važna kriterija, a to su ona koje se odnose na sakleničke plinove i uštedu zahvaljujući biogorivima i imamo datum kada će se uvrstiti dodatni kriteriji održivosti u budućnosti. Ništa od toga nije bilo jednostavno postići. Gospodin Gerbrandi je vrlo opravdano pitao o Rusiji i Brazilu i zašto su se povukli iz Korsije na riječima, ne na dijelima. Dakle, oni imaju mandat do 2027. godine, nisu bili tamo prije toga jer su bili na dobrovoljnoj osnovi, ali prema pravilima i kao, a oni imaju pravo glasa i oni su članovi vijeća i kao. E, I da biste e, mogli glasovati o ovim odredbama, e, niste morali od samoga početka se javiti dobrovoljno za sudjelovanje u kursiji. Tako da e, oni imaju sada pravo glasa u tome i to jednako sa drugim partnerima e, šaljemo zbog toga što se nisu dobrovoljno javili za sudjelovanje, ali ne možemo ih prisiliti na to. Sa strateškog stajališta mi pregovaramo što žešće možemo. I iz Europske unije imamo više od pola dobrovoljaca koji su se javili dobrovoljno za primjenu korsije od samoga početka i to kažemo u svojim pregovorima. Dakle, mi smo za to od samoga početka. Naš glas treba čuti i to tako i jest, ali nismo u mogućnosti diktirati ishod, nažalost. Kada je riječ o napomeni gospodina demetmakara i nepridržavanju i o prirodi samih e, preporuka i standarda. Dakle, ako e, ne primjenjujete zarpove, onda morate omogućiti, odnosno druge zemlje članice mogu poduzeti mjere protiv vas. Dakle, ako ne provodite salpove, onda je to dosta rizično ali to su pravni instrumenti kojima raspolažemo. Ako želimo da i kao išta poduzme, to će ići tako, ne na bilo koji drugi način. Dakle, neće, biti konvencija o temi korsije. Imamo niz standarda i preporuka koje se odnose na buku, na e, dušikove okside, na e, standarde u vezi CO2, sigurnost i tako dalje to nisu naravno pitanja koja su manje vrijedna, naravno da je sigurnost e, od ključne važnosti, ali to su najčvršći standardi. Ali e, zemlje mogu, recimo u ekstremnom slučaju, ako ne primjenjujete SARP, e, vam zabraniti da idete u određeno, da letite u određenu zemlju. I, mogu to učiniti ako ne primjenjujete SARP, ali ne smiju to učiniti ako ih primjenjujete. Vršit ću time e, da Europska unija radi naporno na argumentiranju za održavanje okolišnog e, integriteta. E, pitanja koja nismo riješili je kako ćemo to primijeniti ali naravno primijenit ćemo, provodit ćemo korsiju, o tome pregovaramo. I svi gledaju Evropsku uniju i da to ne učinemo, da to ne primjenimo onda ni drugi e, ne bi smatrali da je potrebno da nešto poduzmu. Hvala lijepa. Ja bih e, samo dodala neke stvari u ovoj raspravi krediti. To je vrlo dobar primjer o tome gdje smo i kako će postupak izgledati. Imamo dobru poziciju u EU, uniji. To nije dozvoljeno u kontekstu EU-a. U sadašnjem trenutku u nacrtu pa, paketa u IKO-a, ne u Savu, nego u e, provedbenim elementima, imamo generičke kriterije o tome, o prihvatljivosti jedinica. E, točno je da e, kako će se ti kriteriji primjenjivati, to će biti odluka vijeća i, kao. I to nije kristalno jasno e, kako će to i interpretirati u vijeću i, kako će odluku donijeti. To nije sasvim jasno. Tako je, također je jasno da u sadašnjim raspravama e, mnogi partneri za stolom e, traže e, da se krediti za šumarstvo dozvole. Da li su to neke javne akcije ili privatne akcije. Šumarstvo mora ostati u ovoj raspravi E, referirala sam se na postupak ko donosi na kraju odluke. To je vijeće i kao e, u Montrealu i koja se odražava u, u rezoluciji. To je dvostruko računanje. I to je spomenuto u e, elementima provedbe. Što se ti, sa stanovišta klime, to znam.